je o sastanku un na visokoj razini na temu hiva i AIDS-a. E, povjereniku Andriju Kajticu dajem riječ, izvolite. Uvaženi predsjedniče, uvaženi zastupnici, milijuni ljudi u cijelom svijetu žive sa AIDS-om, odnosno HIV-om. Ostvarili smo veliki napredak u suzbijanju ove ozbiljne bolesti, međutim ako želimo uspjeti i okončati epidemiju AIDS-a do 2030. godine moramo osnažiti i pojačati naše napore. Gospodine povjereniče, molim vas sekundu. Dame i gospodo, one kolegice i kolege koji ne žele sudjelovati u ovoj raspravi, molim vas da što je moguće prije i tiše napustite vječnicu. To vrijedi i za vas, drage kolegice i kolege. sagenhaft. Herr Gospodine Gualtieri, Tajani, molim vas recite Guatjeriju. Doviđenja. Hvala. Izvolite povjereniče. Hvala gospodine predsjedniče, nastavit ću. Ako želimo uspjeti i okončati epidemiju ECA do 2030. godine, moramo ubrzati i pojačati naše napore kako bismo spriječili HIV i AIDS i kako bi postala prilika ranog dijagnosticiranja i kako bismo osigurali prikladno liječenje svima kojima je ono potrebno. E, komisija pozdravlja sastanak na vrhu Ujedinjenih naroda koji će se održati u lipnju u New Yorku na temu HIV-a i AIDS-a i podržava zahtjeve za e, predan, pojačanom predanošću i bržom reakcijom. E, u subsaharskoj Africi dvije od tri osoba koje su, su inficirane, posebno su ugroženi mladi, na našem kontinentu, istočnoj Europi, su infekcije HIV-om i AIDS-om još uvijek u porastu. Europska unija mora odigrati važnu ulogu u okončavanju epidemije HIV-a e, u našem susjedstvu, u Uniji i u drugim partnerskim zemljama. Moramo demonstrirati solidarnost i pružiti dodatnu potporu onim zemljama kojima je ona prijeko potrebna, zemljama sa niskim dohodkom prvenstvenom. E, Europska unija mora podržati e, prevenciju putem globalnog fonda za suzbijanje tuberkuloze, malarije, HIV-a i AIDS-a. Taj fond e, omogućava liječenje za više od 8 milijuna ljudi i Europska unija osigurava više od polovice globalnih e, resursa. Više od 1,9 milijardi eura je dodijeljeno iz proračuna Europske unije tom cilju. 570 milijuna bi se trebalo dodijeliti e, dodatno za razdoblje do 2017. godine. E, ciljevi održivog razvoja pokazuju e, napredak fokusa sa bolesti na integrirani pristup kako bi se okončala ova epidemija. Ako želimo suzbiti HIV i druge bolesti, moramo pomoći trećim zemljama da razvijaju kapacitete i pružaju temeljnu zdravstvenu skrb e, sanitarije i čistu i pitku vodu. To mora biti zajednički napor e, tuzemno financiranje u zemljama sa niskim dohodkom je ono što se također mora povećati. Mi smo u EU stvarili dobar napredak. Eliminirali smo posebice prijenos bolesti sa majke na djecu i izloženost djece ovoj bolesti. E, nova, nove infekcije su u padu. Troškovi liječenja su visoki, mnogi izazovi su još uvijek pred nama. E, više od e, 300 tisuća ljudi se mora liječiti do kraja, do kraja života. E, e, tristo 300 ljudi se i dalje e, zarazi svake godine. Komisija usko surađuje sa državama članicama i civilnim društvom kako bi se poboljšalo testiranje, kako bi se e, omogućio i poboljšao pristup liječenju. Moramo doprijeti posebice do istočne Europe i središnje Azije u kojima je epidemija još uvijek u porastu. To mora biti zajednički napor, e, moramo prilagoditi naše djelovanje svakoj zemlji koja je pogođena i ona se mora intenzivirati. Hvala gospodine predsjedniču. Hvala lijepo, a sada dajem riječ gospodinu Bušo dvije minute. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Pozdravljam e, to što je ovdje i povjerenik na ovom plenarnom zasjedanju. Ja se u velikoj mjeri slažem s, njihovim, s njegovim mišljenjem. Izvješće glavnog tajnika Ujedinjenih naroda koji se tiče Hiva i SIDE zapravo nas poziva na oprez zbog toga što imamo prilike vidjeti što smo ostvarili, kakav napredak u proteklih 15 godina. Međutim, usprkos tom napretku koji je ostvaren, činjenica jeste da sve ono što smo učinili do sada jasno pokazuje da nismo poduzeli sve potrebne mjere i da još mnogo toga ostaje za učiniti u nadolazećim godinama. Upravo zato vrlo je važno da intenzivno radimo na području prevencije. Polovica zaraženih HIV-om tijekom ovih posljednjih godina umrlo je zbog nedostatka dostupnog liječenja. Ostvarili smo ipak određeni napredak, posebice nakon 2011. godine uspjeli smo zaista e, pružiti odgovarajuće liječenje koktelom potrebnih lijekova, antivirusnih lijekova za gotovo E, milijun ljudi. Međutim, istina je da tu djeluje čitav niz faktora, poput na primjer socijalnih, ekonomskih i drugih faktora. Moramo uzeti u obzir posebno ranjive skupine. Govorim zapravo o ljudima koji ne bi trebali patiti e, zbog diskriminacije povrh svega što proživljavaju. Pritom posebice mislim na djecu. Od 2001. do 2014. godine možemo vidjeti da statistike pokazuju da broj zaražene djece pada. Međutim, problem je još uvijek prilično istaknut posebno u zemljama koje su u razvoju. Vrlo je važno da ostvarimo odgovarajuće socijalne uvjete, vrlo je važno da osiguramo pristup ljudima koji su zaraženi HIV-om odgovarajućim liječenjem i to tijekom cijeloga života. A sada dajem riječ gospodinu Gereru dvije minute. Hvala vam, gospodine predsjedavajući, gospodine povjereniče. Na konferenciji Ujedinjenih naroda će se govoriti o brojnim naprecima koji su ostvareni u ovom području u proteklih 15 godina. Napredak u području informiranja i podizanja svijesti, što je dovelo do bolje prevencije bolesti, zatim napretke e, u medicini, bolja aktivacija civilnog društva i zdravstveni sustavi koji su pružili odgovore na koordinirani način i to na ovu bolest koja je uzela živote na milijune osoba diljem svijeta. No ono što je najbitnije e, jest napredak kojeg smo ostvarili da se nastavimo boriti protiv ove, ove bolesti. 40 milijuna ljudi u svijetu još uvijek boluje, boluje od te osobe, od te bolesti. 2015. je milijun osoba poginulo od te bolesti E, jako velik broj ljudi se još uvijek svakoga dana zarazuje e, u cijelom e, svijetu i nažalost Afrika gubi veliki broj svojih djevojčica i svojih žena zbog te bolesti. Zbog toga je jako važno da smo preuzeli neke obveze za budućnost. A najbitnije je da preuzmemo osobu od 3,90% na sljedeći način. Dakle, da 90% onih koji su zaraženi, da ih se otkrije u zdravstvenom sustavu. Da 90% onih kojima se dijagnosticira bolest da dobiju liječenje i da 90% onih koji se podvrgnu liječenju da se na kraju i izliječe od te infekcije. Stoga mislim da bi Europska unija trebala pogurati zemlje članice kako bi definirale nacionalne koordinirane planove i strategije kojima će se spriječiti e, zaraza, kojima će se osigurati liječenje i kojima će se boriti protiv diskriminacije. Takvim strategijama treba spriječiti da u nekim zemljama poput Španjolske, na primjer, e, tamo je nacionalna strategija znatno oslabljena, i trenutačno e, dolazi do povećanja broja zaraza iako broj zaraza u cijelom svijetu pada. Hvala sada gospodin dvije minute. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Jedan od prioriteta kad govorimo o pitanjima javnog zdravlja 2016. godine svakako je održavanje konferencije za e, refinanciranje Svjetskog fonda za borbu protiv SIDE. E, vrlo je važno da međunarodna zajednica pokaže odgovornost. Traži se da se jednostavno ne sjedi skrštenih ruku, jer sjediti skrštenih ruku pred e, ovom prijetnjom koju predstavlja ne samo sida, već isto tako malarija i tuberkuloza zapravo bi bilo pokazati se slijepima i okrenuti glavu od tog gorućeg problema. Ohrabrujući rezultati koji su postignuti od pokretanja toga fonda 2002. godine svakako nas trebaju potaknuti da i dalje radimo na ovome pitanju. Europska komisija, ali isto tako sve države članice Europske unije kao i razvijene zemlje trebale bi to uključiti kao jedan od glavnih prioriteta kada se radi o borbi za javno zdravlje na globalnoj razini. Što se tiče SIDE, kad govorimo već o toj bolesti, oni koji e, smatraju da se treba zapravo e, suprotstaviti eventualnom razvoju e, liječenja. E, drugim riječima da pacijentima koji boluju od side treba uskratiti pristup koktelu lijekova, zapravo su oni koji moraju priznati da jednostavno se odlučuju za E, pristup koji u ovo vrijeme nije opravdan. Činjenica jest da pristup lijekovima za sve treba postati stvarnost, treba postati stvarnost što prije i trebamo nastaviti putem e, s kojim smo krenuli od 2000. godine kada je Europska komisija, ja bih rekao, konačno preuzela svoju odgovornost na pleće i učinila što je potrebno. Sada je na državama članicama da slijede njezin primjer. Hvala lijepa. Gospođa Sanchez, izvolite. El Hvala vam. HIV e, je postao globalna epidemija. Između 81. i 2007. bolest je ubila gotovo 25 milijuna osoba, a danas je još oko 30 milijuna zaraženih u svijetu. Zajednički program e, UN-a u borbi protiv e, UN-a koordinira sve napore za borbu protiv te bolesti, a Europska unija mora pružiti veću podršku toj instituciji. No, podrška kroz riječ je besmislena. Ako želimo pružiti stvarnu podršku, onda moramo razmisliti o načinu razvoja novih lijekova, staviti ih na uslugu građana, a ne velikih farmaceutskih tvrtki. Moramo biti dosljedni i osigurati e, lijekove ljudima u zemljama u razvoju kroz naše trgovinske sporazume u kojima će e, ćemo imati vrlo odgovarajuće propise o pravu intelektualnog vlasništva. 95% ljudi nema pristup e, novim modernim e, lijekovima. To nisu moji podanci, to su podanci dobiveni od UN-a. I na kraju vas želim podsjetiti da je najbolji način, e, to je najčešći način širenja zareza spolni odnos. A određeni fanatici i dalje zabranjuju prezervativ. To je rekao i Europski parlament u rezoluciji 2011. i sada čitam doslovno. Želimo da se osiguraju odgovarajuća sredstva za zaštitu, dakle e, muškaraca i žena. Dakle, moramo biti dosljedni kad je e, riječ o politikama i pogotovo kad je riječ o ženama treba osigurati sve potrebne informacije i podatke kad je riječ o seksualnim odnosima. Un minut. Hvala vam sada gospođa Hautala na jednu minutu. Činjenica da u Africi trenutno možemo pribilježiti manji broj novih slučajeva zaraze e, i taj broj je manji od onih koji se liječe, to je obećavajuća činjenica i također kao činjenica da ćemo ulagati u fond za prevenciju AIDS-a i možda ćemo moći E, poboljšati naše napore već i do 2020. godine. Želim bih reći da e, je jugoistočna Azija posebno problematično područje i e, to tu ima mnogo kršenja ljudskih prava, što također moramo uzeti u obzir i najranjivije skupine ljudi je potrebno posebno zaštititi. Moramo imati racionalnu politiku lijekova, moramo također se brinuti o uvjetima u zatvorima, oni moraju biti prikladni, prihvatljivi. E, također na dostanci način se moraju liječiti svi zaraženi. Pedičini. Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Drage kolege, Cilj je iskorijeniti epidemiju do 2020. No taj cilj nećemo nikada postići ako ne riješimo probleme u Africi. I to posebice u zapadnoj i srednjoj Africi. Stoga moramo osigurati liječenje ljudima antiviral, antiretroviralnim lijekovima zato što manje od jedne trećine osoba koje trebaju takve lijekove ih trenutačno ne dobivaju. 23 afričke zemlje doprinosi, e, zapravo ima 90% zaraženih. U Italiji postoji isti problem. 3000, više od 3600, 3600 e, e, novih zaraza je otkriveno samo prošle godine. Zbog toga je ključno pokrenuti mjere za prevenciju, ali i aktivirati nova ulaganja. Moramo voditi računa da u zemljama niskog dohotka da je e, cijena lijekova gotovo 80 puta viša nego u zemljama, u razvijenim zemljama. I zbog toga su lijekovi nedostupni velikom broju stanovništva. Imamo problem e, pristupu lijekovima u Africi, a s druge strane E, imamo previše lijekove, lijekova u bogatim zemljama. Cijela industrija proizvodnje ovih lijekova je u rukama nekolicine farmaceutskih tvrtki i te tvrtke definiraju pravila intelektualnog vlasništva i zapravo sprečavaju stvarno istraživanje. E, u principu virus HIV nije dovoljno interesantan tim farmaceutskim tvrtkama i to je za nas skandalozno. Hvala vam, a sada riječ ima gospođa Pjetikajnen na dvije minute. Hvala vam. Ja bih najprije zahvalila povjereniku na njegovoj izjavi. Pokazao je da stvarno želi e, iskorijeniti epidemiju HIV-a i SIDA i to je u Europi i na globalnoj razini. Jako je važno da u Europi preuzmemo vodeću ulogu u, s ovim izazovom, pred ovim izazovom. Izazovi su ogromni, ali moramo se prisjetiti da je borba protiv HIV-a vrlo dobar primjer kako međunarodna suradnja može biti itekako uspješna. Uspjeli smo promicati korištenje novih lijekova, uspjeli smo unaprijediti prevenciju, i uspjeli produljeti e, život oboljelih. Naravno, sve to nije dovoljno. A ako želimo e, ispuniti ono što smo obećali, a to je spriječiti e, širenje HIV-a, moramo odraditi četiri zadatka. Kao prvo, moramo se usredotočiti na prevenciju. Prevencija također znači da treba poštivati spolna prava žena i djevojčica. Još jedna važna, još jedan važan zadatak je usko povezan sa socijalnom pravednošću i ljudskim pravima. Moramo obrazovati naše građane, podizati svijest i ljudi moraju moći dobiti e, liječenje bez da ih se pritom stigmatizira. Naravno, e, razmjena informacija je ključ za sve. Kao što znamo, ti su problemi često povezani sa, e, i sa socijalnim statusom. Hvala vam, a sada riječ ima gospođa Kaveson na minutu i 30. Hvala vam. Prema izvješću UN-a napredaka je bilo mnogo a posebice u prevenciji i sprečavanju širenja sida. No svejedno ne možemo biti samo zadovoljni zato što napredak u ovih proteklih 15 godina se može poništiti ako ne nastavimo sa našim naporima dakle, na ovu, u ovoj zadnjoj fazi epidonije sida. Iako još uvijek imamo 40 milijuna oboljelih, a 22 milijuna nema pristup lijekovima. Ovdje u parlamentu e, vodimo raspravu o pristupu lijekovima i taj aspekt moramo uključiti u sve politike e, suradnje i razvoja. Žene i djevojčice su najviše pogođene ovom bolesti, stoga je ključno usredotočiti se i na rodnu perspektivu u bolju e, u definiranje tih politika u Europi e, također imamo brojne probleme. Smatram da bismo u ovom trenutku gospodarske krize kada se mijenja Dro, mijenjaju se droge koje se koriste, umjesto kokaina koji je skuplji, koristi se heroin koji je jeftiniji, ali opasniji. Stoga Europska unija mora preuzeti ulogu vođe, mora imati ambiciozne ciljeve kako bi se epidemija iskorijenila do 2030. Moramo imati nacionalne planove i osnažiti naš zdravstveni sustav kako bismo zajamčili univerzalan pristup eh, lijekovima svih građana i kako bismo se na taj način borili protiv ove, ali i svih ostalih bolesti. Hvala vam, a sada riječ ima gospodin Farija, izvolite. Hvala vam, gospodine predsjedavajuće, kolege. Jasno je da nismo ostvarili sav napredak koji je trebalo ostvariti, kao što je rekao povjerenik. Milijuni ljudi dobivaju antiretroviralne lijekove, ali to je tek, e, ne dobivaju to svi. Iako je broj osoba koji umire od bolesti e, pao, još uvijek e, imamo jako velik broj zaraženih. Mnogo još uvijek posla pred nama i moramo osigurati da ljudi koji su HIV pozitivni da im se omogući normalan život. Veliki broj tih osoba uopće nema pristup e, lijekovima. Kolege, na početku novog tisućljeća ne možemo biti indiferentni prema ovom izazovu. U sljedećih pet godina moramo provesti holističku e, i koordiniranu strategiju koja će se temeljiti na ključnim stupovima mobiliziranja, financiranja i predviđanja potrebnih sredstava za borbu protiv HIV-a i SIDE. Zemlje članice moraju osnažiti vlastite zdravstvene sustave i pomoći ljudima koji su zaraženi te naravno raditi na podizanju svijesti kako bi se e, zaraze uopće spriječile. E, samo kroz holistički pristup uspjećemo, e, kroz holistički pristup uspjet ćemo zatvoriti ovaj začarani krug. Ja se nadam da će Europska unija uspjeti postići milenijske razvojne ciljeve. Hvala vam sada, gospođa Sendra. Hvala vam. Hvala vam. Europska unija i UN, te sve zemlje koje sudjeluju na ovim sastancima na visokoj razini, bi se trebalo obvezati da će stati na kraj socijalnoj diskriminaciji um, s kojom se ljudi moraju nositi zbog, eh, za, zbog toga što su zaraženi hivom ili sidom. Moramo se pobrinuti da se svi eh, uključe u borbu protiv ove i ostalih zaraznih bolesti. Farmaceutska industrija mora napustiti sramotne prakse um, da se drži lijekova koje su izumili što je dulje moguće i da, im, i da im ne spušta cijenu i ne omogućava ljudima u siromašnim zemljama da ih koriste. Zdravstveni sustav bi trebao biti eh, usluga za građane, a moramo zaustaviti financiranja farmaceutskih tvrtki. Gospodin Arno vam, je, vam želi postaviti pitanje. Izvolite. Hvala vam. Moje pitanje je sljedeće. Ja shvaćam što vi govorite kada kažete da farmaceutske tvrtke naplaćuju ogromne e, iznose za lijekove. I to naravno utječe na borbu protiv e, HIV-a i SIDE. No, mene zanima što vi zapravo predlažete da Ujedinjeni narodi, narodi učine na sastanku na visokoj razini krajem ovog tjedna s tim problemom. S tim problemom. Izvolite, imate riječ. Hvala vam na pitanju. Mislim da sam već u svojem govoru vrlo jasno rekla da Europska unija i razvijene zemlje moraju preuzeti obvezu i stati na kraj e, trgovinom patentima i omogućiti proizvodnju e, lijekova po dostupnim e, cijenama. Hvala vam, sada gospođa Petir, dvije minuta

o odgovornom ponašanju danas je još važnije govoriti dok se suočavamo sa zabrinjavajućim trendovima koji pokazuju kako sve više djece i mladih u dobi od deset do devetnaest godina obolijeva od hiv a

mi imamo financijska sredstva dajmo ih u prave ruke. hvala lijepo. Eh, eh, hvala vam sada Post. Hvala vam. Ljudi se suočavaju sa velikom diskriminacijom. Tu naravno mislim na ljude koji su zaraženi HIV-om ili SIDom i s tim se diskriminacijama suočavaju u poslovnom i u privatnom životu. Sve to dovodi do ozbiljnih posljedica i to do psihičkih problema. potrebno je osigurati informacije o HIV-u i SIDI i podizati svijest među građanima o tome što ta bolest znači. Veliki problem je stigmatizacija oboljelih i moramo se boriti protiv toga, moramo spriječiti širenje bolesti, a sve to je e, usko povezano sa ljudskim pravima. Iznad svega treba izbjeći e, stigmatizaciju i diskriminaciju majki. U Europi je velik broj ljudi velik broj osoba zaražen, u Europi su brojni i e, umrli. Na, na nacionalnoj i na europskoj razini se valja boriti i ulagati u borbu protiv te bolesti. Moramo raditi na prevenciji i osmisliti programe koji moraju predvidjeti i bolju podršku e, trećim zemljama. Hvala vam. A sada gospođa Bobao. Promicanje podrške Europske unije građana ciljevima UN-a za suzbijanje side kao prijetnje za javno zdravstvo do 2030. je za mene i razum, ali i e, osjećaj. U 80-ima u Bermeu, to je jedno malo mjesto u kojem sam rođena, ta je bolest ubila jako velik broj ljudi s kojima sam dijelila mm, adolescenciju, e, dane u školi. Previše je ljudi otkrilo drogi, i drogu i oboljelo od te bolesti. No isto tako sam doživjela revoluciju koju su pokrenule majke, žene, pokrenule su nadu, e, strogoću i pobjedu. I ja želim e, da svi koji se suočavaju s takvim neprijateljem da danas dobiju iste mogućnosti. Sida danas još uvijek postoji u siromaštvu, E, sa nejednakošću, sa e, stereotipima. Uglavnom ima lice žene, to je zapravo tempirana bomba e, koja mm, čeka u zemljama trećeg svijeta, no i u istočnoj Europi. Moramo deaktivirati tu bombu te postići da do 2030. barem 90% HIV pozitivnih osoba znaju da to jesu, da najmanje 90% njih ima pristup liječenju, te da 90% liječenih da se izliječi. Zbog toga ne želim vidjeti nikakve rezove kad je riječ o sidi, želim vidjeti aktivne građane, zakone koji neće otežavati pristup lijekovima, više jednakosti, više osnaženih e, žena i više čovječnosti. Hvala vam. Hvala vam. Oprostite, ali izgleda da smo imali problem sa e, prijevodom na francuski i neki nisu čuli vaš govor. Molim da se taj problem riješi.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 Ja bih danas govorio o prevenciji i o važnosti prevencije. Iako cijenim izjavu povjerenika, moram reći da smatram da i da je uloga Europske unije u ovom području ključna. Pola financijskih doprinosa u globalni fond za borbu protiv HIV-a i SIDE te ostalih velikih bolesti poput tuberkuloze dolaze iz Europske unije i zemalja članica. To je doista vrlo e, pohvalno i valja to istaknuti. Prema mojem mišljenju, to pokazuje i kako su se razvijali lijekovi u posljednjih 30 e, godina. U 80-ima je sida bila smrtonosna bolest, a danas se ipak može liječiti. No svakako to je još uvijek bolest koju nitko ne želi dobiti u istočnoj Europi, nažalost, ljudi su, su se prestali bojati. 120 tisuća novo zaraženih godišnje je brojka koja mnogo toga govori. Cilj koji je postavljen za 2030. da se bolest iskorijeni je vrlo ambiciozan, no uz e, ovaj ritam bojim se da se to neće postići. Više treba uložiti u istraživanje i u prevenciju, baš kao što su rekli brojni kolege. Nažalost, e, moja zemlja, Češka, ne uspjeva u tome. Ukinuli smo brojne e, podrške, programe podrške i to nam se sada vraća. Imamo najveći broj e, zaraženih od kako smo počeli sa prikupljanjem podataka. Stoga je jako važno reći da Europska unija ne mora samo ne mora ulagati samo u borbu protiv ove bolesti, već i o E, pružanju podrške za istraživanja te pomoći zemljama koje ne mogu osigurati lijekove svojim ob, obi, e, oboljelima. Hvala vam, a sada gospođa Šalde Moze. Hvala vam. Hvala lijepa. Rečeno mi je da imam minutu i 30. Dok imam riječ e, i dok govorim troje ljudi negdje u svijetu umrijeće od aids Svakih 30 sekundi jedna osoba negdje u svijetu umrije, umre. 40 e, milijuna ljudi u svijetu je zaraženo, a tome treba dodati i novo zaražene koji dostižu brojke i od 2 milijuna svake godine. Sva sreća da smo se uspjeli složiti da trebamo nešto učiniti po tom pitanju. Trebamo iskorijeniti do 2030. godine epidemiju AIDS-a. Znamo temeljem ciljeva um, milenijskih ciljeva za razdoblje do 2020. da oni funkcioniraju, da polučuju rezultate. Međutim, još uvijek je vrlo alarmantno u izvješću UN-a pročitati kakvo je sada stanje. Ako nastavimo postupati kao što činimo sada, ako nastavimo primjenjivati mjere koje primjenjujemo sada, zarazit će se još više ljudi i to ukazuje na to da nam treba mnogo više akcije. Međutim, ono što nam također treba je mnogo više sredstava pristup lijekovima. Međutim, lijekovi kao takvi jednostavno nisu dovoljni. Za mnoge od onih koji dobiju pristup liječenju, lijekovi jednostavno ne funkcioniraju ako istovremeno e, nemaju odgovarajuće informacije. I širiti informacije o tome na koji način se može zaraziti e, također je vrlo važno i drago mi je što Europska komisija sada podupire ideju da se HIV-u da još veći prioritet. To moramo učiniti ako želimo nešto promijeniti. Hvala. Gospođa Zaborska. od 2009. do 2014. godine se smanjio broj inficirane djece za 95%. E, također i broj zaraženih žena se smanjio, no to i dalje ostaje izazov kao i nedostatna testiranja prije samog poroda. U većini pogođenih zemalja u Africi samo polovica djece koja su izložena virusu HIV-a nakon rođenja su e, prošla testiranje. E, više od četvrtine zdravstvene skrbi za e, one koji su zaraženi se provodi od strane vjerskih organizacija. Oni to smatraju svojom moralnom obvezom ili žele zaštititi život nerođene djece postoji jedna slovačka vjerska škola Elizabet e, koja već dugi niz godina provodi projekte u Africi posvećene e, trudnim ženama i njihovoj djeci. No međutim, e, njihov rad ometaju dogme o tome da je pobačaj rješenje svakog političkog, odnosno zdravstvenog problema. E, život nerođenog djeteta koje je zaraženo e, je također nešto što moramo zaštititi i to je nešto što se može dijagnosticirati nekoliko tjedana nakon poroda. Iskustva sa terena pokazuju da obitelj u kojoj postoji e, osoba zaražena AIDSom je vrlo je važnija od e, automata koji prodaju kondome jer u toj obitelji se brine o zdravstvenoj skrbi na prikladan način. Hvala lijepa. Gospodin Manikins, uvaženi povjereniče, želim prvenstveno zahvaliti komisiji na svemu što se čini u smislu prevencije. Mnogo je toga učinjeno u Europskoj uniji. U Europi imamo najbolju medicinu, imamo najnovije tehnologije, znamo se boriti protiv ove bolesti. Nažalost, statistički podaci pokazuju da je veliki postotak zaraženih zapravo mlad. I to je zaista strašno. Govorimo o svojoj zemlji, Latviji. Imamo prilike vidjeti da je e, zapravo najveće povećanje broja zaraženih prisutno kod mlađe populacije. Činjenica da se primjerice povećava uporaba narkotika i ponekad čak i onoga što nazivamo zakonitim drogama e, svakako e, dovodi do povećanja rizika od zaraze HIV-om. Postoje preventivni centri i preventivne mjere, međutim oni nažalost nisu dostupni svima, posebice onima koji žive u ruralnim dijelovima. U mojoj zemlji situacija je svakako bolja nego što je primjerice bio slučaj odmah nakon 90-ih kada je epidemija bila prilično istaknuta. Mnogi zaraženi, to možemo vidjeti prema podacima, nalaze se u području subsaharske Afrike. To znači da se moramo boriti protiv primjerice vjerskih policija koje promiču e, različite vrste zloporabe i ne omogućuju prevenciju što ljude dovodi u opasnost. A sada prelazimo na spontano javljanje za riječ. Četvero kolega javilo se za riječ, gospodin Hejs je prvi. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Ja također želim pozdraviti e, povjerenika. Zaista pozdravljam to što Europska unija i UN namjeravaju raditi kao partneri u susret ovom vrlo važnom sastanku. U proteklih nekoliko godina zaista je objavljen veliki broj istraživačkih radova vezanih uz ovu temu. Činjenica jest da još uvijek jako veliki broj ljudi mora živjeti sidu svaki dan. 40 milijuna ljudi zaraženo je AIDS-om, a e, barem 60 njih e, zapravo je u doticaju sa virusom i na neki način živi sa zarazom budući da među ostalim koristi lijekove, a još se ne manifestiraju znakovi bolesti. Moram reći da kad se radi o mojoj zemlji možemo vidjeti da je u protekloj godini e, zapravo broj zaraženih bio veći nego ikad u posljednjih pet godina i barem i jedna trećina e, njih e, e, i dalje su nosioci tog virusa iako im možda znakovi infekcije se nisu manifestirali. Mislim da je zbog toga vrlo važno dalje raditi na ovom pitanju. Gospodin Kaputo. Hvala vam. SIDA definirala čitav jedan naraštaj. Prve smrti su dijagnosticirane prije 30 godina. HIV je ubrzo postao globalna drama. 37,7 milijuna ljudi danas živi sa HIVom i manje od pola ima pristup lijekovima. Konkretan pristup traži e, definiciju o obvezujućih i ambicioznih ciljeva koji će voditi računa o prevenciji, kako bi se smanjio broj zaraženih osoba, a zatim zdravstvene politike kako bi se smanjio broj e, umrlih od sida, te socijalne politike kojima bi se iskorijenila diskriminacija vezana u sidu. Ja se nadam da će na sljedećem visokom sastanku UN-a u New Yorku biti donesene hrabre odluke koje neće nikoga ostaviti po strani, zato što borba protiv SIDE ovisi samo o učinkovitosti svih e, politika zajedno. Učinkovitost medicinskih e, lijekova nam može pomoći da, da ostvarimo ciljeve iskorjenjivanja epidemije do 2030. Ali ako želimo da se to doista dogodi, onda instrumenti koji su e, na raspolaganju moraju biti dostupni svima, uključujući i siromašne zemlje. Gospodine predsjedatelju, drago nam je što imamo prilike vidjeti da će se održati ovaj sastanak između 8. i 10. lipnja u e, sjedištu UN-a sastanak na visokoj razini na temu HIV-a. HIV je zaista nešto što izaziva zabrinutost. Činjenica jest da više od 30 milijuna ljudi svakodnevno živi s HIV-om. A činjenica jest da je veliki broj njih e, zapravo e, je u Africi. Činjenica je također da se više uložilo u financiranje istraživanja vezanih uz AIDS. Međutim, činjenica jeste da još uvijek ljudi u milijunskim brojkama diljem svijeta pate zbog ove bolesti. Upravo zato e, treba shvatiti da novac koji imamo sada nije dovoljan, trebamo se pobrinuti da se istraživanje i dalje financira, te da se liječenje e, omogući većem broju

Hvala lijepa. Sada ponovno dajem riječ e, gospodinu povjerniku Andriju Kajtisu. Gospodine predsjedniče, uvaženi zastupnici u parlamentu, Mnogi od vas spomenuli su e, da su dijagnoza i pravovremeni pristup liječenju izuzetno važni. Govorili ste o dimenziji ljudskih prava, govorili ste o socijalnim uvjetima, govorili ste o siromaštvu, govorili ste o eksploataciji, govorili ste o pristupu lijekovima, o pitanjima patenata, e, reproduktivnim i spolnim pravima, borbi protiv stigmatizacije, profilaksi, edukaciji, ulaganju u istraživanje i liječenje, te e, pristup e, dostupnoj, cjenovno dostupnoj e, brizi. Hvala vam lijepa na svim vašim doprinosima. Sasvim je jasno da borba protiv e, SIDE nije završila. Usprkos problemima koje smo imali, usprkos problemima koje smo uspjeli prevladati u proteklih nekoliko godina u stvarnom napretku, moramo se boriti i dalje. Vrlo je važno da sve države članice osnaže svoje kapacitete reakcije na taj problem. Činjenica jest da se radi o bolesti koja pogađa najranjivije, najsiromašnije i ne poznaje državne granice. I upravo zato vrlo je važno da postanemo svjesni činjenice da među nama žive oni koji su ranjivi, koji si možda ne mogu priuštiti e, zdravstveno osiguranje i kojima treba pomoći. Europska komisija i dalje će poticati rad na pitanjima koja se tiču HIV-a i nastojat će iskoristiti e, sav instrumentarij koji ima na raspolaganju kako bi se borila protiv e, te bolesti e, kasnije ovaj tjedan održat će se sastanak s UN-om na visokoj razini na ovu temu i nadam se da ćemo i tamo poslati snažnu poruku od strane Europske unije. Hvala gospodine predsjedniče. Hvala